Poštovani predsjedniče, dobro jutro. E, kolege, sjednica se otvara. Dolazimo sada na prvu točku dnevnog dreva. E, to su izjave e, predsjednika vijeća i komisije o E, sljedećem sastanku vijeća. Gospodin Korkulas ima riječ. The Spring European Council meeting is traditionally dedicated... Proljetno zasjedanje Europskog vijeća je tradicionalno posvećeno ekonomskim i socijalnim